Dakle, dobro jutro dame i gospodo, dobro jutro dragi kolege i dragi gosti. Želim napose pozdraviti čitav niz veleposlanika, ekscelencije, želim vam želim vam dobrodošlicu na odbor za vanjske poslove. Sve vas srdačno pozdravljam. A e, napose Olivera Rahelja, Vahelja, e, koji je kandidat za mjesto povjerenika za europsko susjedstvo i proširenje. Drago nam je što ste među nama danas, s obzirom da će ovo biti vrijedna prilika za pokretanje dijaloga i prvi korak u smjeru konstruktivne suradnje sa Europskom komisijom i parlamentom. Siguran sam da ćete imati bliske veze suradnje sa nama ovdje u parlamentu za buduću suradnju. Kolege, podsjećam vas da je cilj ovog saslušanja da parlament ocjeni kandidata na mjesto povjerenika temeljem njegovih općih kompetencija, predanosti europskim ciljevima i osobne neovisnosti. Ovo saslušanje također pruža mogućnost da se ocjeni njegovo znanje, portfelja i komunikacijske vještine. 13. studenog dobili smo odgovore gospodina Verhelija na pisana pitanja. Ti odgovori dostavljeni su zastupnicima na svim jezicima i objavljeni su i na mrežnoj stranici parlamenta. Dopuste da nakratko opišem strukturu saslušanja koje je prema poslovniku parlamenta osigurano kako bi svi kandidati imali jednake mogućnost da se predstave i predstave svoja mišljenja. Najprije kandidat e, povjerenik e, iznijeće uvodno izlaganje koje neće prekoračiti 15 minuta. Nakon uvodnog govora bit će vremena da zastupnici postave 25 pitanja. U prvom krugu pitanja imat ćemo pitanja govornika predstavnika kluba zastupnika, u drugom krugu imat ćemo pitanja koje će postaviti 18 zastupnika prema kvotama koje su alocirane različitim klubovima zastupnicima, među kojima i neovisni zastupnici. Vrijeme je podijeljeno na sljedeći način. Svaki zastupnik raspolaže sa jednom minutom za pitanje slijedi odgovor kandidata od dvije minute. Ukoliko je potrebno, postoji mogućnost da isti zastupnik postavi odmah dodatno pitanje od maksimalnih maksimalno jedne, minute i na kraju kandidat može odgovor na to pitanje u jednoj minuti. Dopustite kolege da vas podsjetim da postavljena pitanja trebaju biti u vezi sa da dodatno pitanje treba biti povezano uz prvo postavljeno pitanje, a ne načinjati novu temu. Na kraju saslušanja kandidat će imati pet minuta za zaključni, zaključnu izjavu. Imamo strogo ograničeno vrijeme na ukupno tri sata, tako da molim sve kolege da se drže dodijeljenog vremena. Ukoliko kolege budu govorile više od vremena kojim je dodijeljeno, onda će oduzeti vrijeme govora drugim kolegama. Tumačenje imam na raspolaganju na 23 jezika. Ovo se emitira uživo na mrežnoj stranci Europskog parlamenta. Isto tako bit će moguće i slušati video zapis na istoj mrežnoj stranci. Dakle, toliko od mene. Dragi gospodine Varhelji, izvolite sada imate riječ za uvodno izlaganje koje može trajati do 15 minuta. Izvolite imati riječ. Najviše hvala predsjedniče. Uvaženi zastupnici, počašćen sam što mi je pružena prilika da budem kandidat e, za povjerenika Europske komisije za proširenje i susjedstvo, da vam danas predstavim svoju viziju naših budućih odnosa sa susjedima i partnerima. Dopustite mi najprije da vam kažem par riječi o samom sebi, koje mogu biti korisne kako biste bolje shvatili moju viziju budućnosti ukoliko me imenujete. Ja sam dakle rođen u komunističkoj Mađarskoj, članovi moje obitelji bili su žrtve progona nakon 56 revolucije koju je brutalno pogazila sovjetska armija i komunistički režim. To je oblikovalo moju svijest eh, od najranijeg djetinjstva. Pad komunizma otvorio put eh, da zemlje središnje istočne Europe da se pridruže slobodnoj Europi. Ja sam iz eh, generacije mladih Mađara koji su to pretvorili stvarnost. Proširenje 2004. predstavljalo je ostvarenje snova za nas. Od tada sam uvijek radio na tome da se to pretvori u uspješnicu. Služio sam svojoj zemlji i Europskoj uniji na različitim pozicijama. Naučio sam da interes država članica i unije da se može sukobljavati na nekim temama, ali je sveukupni cilj isti. Dakle, treba izgraditi jaku i uspješnu Europu za dobit svih. Ono što me je vodilo uvijek jest sinteza. Cilj je naći zajedničko tlo i povezati dvije strane i stvoriti rješenja koja će biti prihvatljiva za sve. Naprimjer, kada sam eh, bio upravitelj Europske komisije, bio sam odgovoran za stvaranje europskog jedinstvenog patenta. Mađarska je bila među zemljama koje su se žustro tome suprotstavljale. No, uspio sam im ukazati korist tog programa i drugima, tako da smo to realizirali u okviru druge pojačane suradnje u Europskoj uniji. Izgradnja Europe ne tiče se biranja između nacionalnih ili europskih interesa, već tu treba naći zajedničko tlo i raditi za opće dobro. Ja se nastojim držati tih načela kao europski povjerenik, ukoliko me potvrdite, bit ću spona između Europskog parlamenta koji predstavlja izravno građane, vijeća koje predstavlja države članice i naših susjednih zemalja. Naše susjedstvo je od strateškog značaja za Europsku uniju. Naša sudbina povezana je i uveliko je vezana sa sudbinom naših susjeda. Postoji veliki jaz u razvoju između Europske unije i naših susjeda. Moj cilj bit će da se to smanji tako što ćemo osloboditi velike potencijale, podići velike potencijale regije. Tijekom ovog mandata namjeravam jačati europsku, ulogu Europske unije, jačajući sigurnost, stabilnost i promovirajući prosperitet u susjedstvu koje je izazovno i koje se mijenja. Želim podržati održivo gospodarski, održiv gospodarski razvoj uz funkcionalno eh, tržišno gospodarstvo, jake demokratske institucije, vladavinu prava i temeljne slobode. Moramo spostariti da nitko ne zaostaje. Želim da naši partneri jačaju socijalnu dimenziju gospodarstva paralelno uz svoj gospodarski razvoj. Ukoliko ne budemo to napravili mi, onda će to napraviti drugi. Moramo priznati da postoje različite stvarnosti i okolnosti s kojima su očeni naši partneri u susjedstvu i trebamo ih podržati sa prilagođenim mjerama. Zapadni Balkan, koji uključuje i Sjevernu Makedoniju i Albaniju, imaju jasne izglede pridruženja Europskoj uniji. Naš posao je pomoći im da iskoriste mogućnosti koje to pruža što u našim očima jest naš vlastiti strateški interes. Drugi strateški partneri poput Turske ipak jasno se odmiču od europskih vrijednosti, vrijednosti i normi. Moramo vidjeti kako postupati s tim na učinkovitiji način. Neki partneri napreduju ali i suočeni su sa izravnim sukobima poput Sirije, Libije ili e, Libanon, neke zemlje na istoku Gruzija, Ukrajina i recentno Moldova, na jugu Maroko i Tunis, pokazali su e, jaku volju, ponekad i u teškim e, okolnostima da se nose s reformama, a drugim su manje predani tome. Stoga treba imati jasnu diferencijaciju kroz portfelji i to je od ključnog značaja za stabilnost. Uvaženi zastupnici, dopustite da iznesem par konkretnih e, komentara koji se tiču svake regije, a najprije Zapadni Balkan. Ova regija sastavni dio Europe i njihov e, plan pristupanja mora biti vjerodostojan. Ovdje se radi o e, geopolitičkom vlastnom interesu Unije, no moramo ubrzati taj napredak na učinkovitiji način eh, i to kroz postupak koji je temeljen na zaslugama svake pojedine zemlje. Za svako od njih moramo se koncentrirati na stvarni utjecaj reformi na terenu. Moramo biti u stanju mjeriti njihov napredak kroz prosperitet, eh, kvalitetu života i slobode ljudi koji su u toj zemlji. Konačni to je konačni cilj postupka pristupanja. Ja namjeravam e, poboljšati ritam strukturnih institucionalnih reformi i strogo se fokusirati na vladavinu prava, gospodarski razvoj, funkcioniranje demokratskih institucija i reformu javne uprave. Surađivat ću sa svim institucijama, poslovnim e, sektorom i građanskim društvom kako bismo to ostvarili. Nastavit ću se zalagati za otvorene pregovore o pristupanju sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom i učinit ću sve što je u mojoj mogućnosti da to pretvorim u stvarnost u najkraćem mogućem roku. Glavni lideri e, Europe odšli su u Sjevernu Makedoniju prije referenduma na prespaljskom e, sporazumu i obećali su ako to prođe e, da će Sjeverna Makedonija i da će, da pregovori početi što se Albanije tiče. E, od nje se tražilo velike reforme pravosuđa i e, uprave. Drugim riječima, o čemu se tu radi? O vjerodostojnosti Europske unije u regiji i dalje. Ja ću dati svoj e, maksimalni trud da se na tome radi i da se radi na njihovoj integraciji prije pristupanja. Na primjer, trebamo se postarati da Zapadni Balkan bude uključen i u naš zeleni plan u digitalnu agendu i e, mrežu transporta i energije. Ja ću podržati e, sve napore da e, se riješe svi sporovi. Surađivat sa Josepom Boreljom i učiniti da Belgrad i Priština uspješno surađuju i privedu svoj, svoj dijalog zaključe 2020. Europska unija mora se spremiti da na to novo vrijeme, no ne vidim binarni izbor između produbljenja i proširenja e, postupka pridruženja. U povijesti Unije ovo dvoje je išlo ruku pod ruku. Ja ću osobno surađivati kao e, s partnerom sa Josepom Borelom o budućim odnosima sa Turskom, našim ključnim partnerom u čitavom nizu e, pitanja. Dakle, postoji mogućnosti da poboljšamo svoje odnose i bolje E, surađujemo. Turska je i dalje od ključnog značaja u e, prihvatanju skoro 4 milijuna izbjeglica. Dakle, trebamo i dalje nastaviti pomagati Tursku u tome e, u tom njihovom naporu da upravlja s ilegalnom migracijom. Međutim, ne možemo zatvoriti oči glede za recentnih zabrinjavajućih događaja i konkretno moramo se baviti negativnim razvojem stvari na polju vladavine prava i ljudskih prava. Turska ima zabrinjavajuću vanjsku politiku, provokativne i protuzakonite bušenje u istočnom sredozemlju i e, moramo imati na umu i, i vojnu intervenciju u Seriji koja dalje e, usložnjava politički sukob i e, odvraća pažnju od borbe protiv Daesha, odnosno Asisa. Pristupni pregovori su sada zastali. Sljedeći da komisija mora, se, mora razmisliti u suradnji s ovim domom i vijećem o tome kako razviti strateško partnerstvo utemeljeno na zajedničkim interesima i koje je ukorijenjeno na postojećem okviru. U našem istočnom susjedstvu želim da istočno partnerstvo bude ojačano u okviru trenutnih konzultacija o budućnosti. Surađivaću na predlozima za dugoročne političke ciljeve istočnog partnerstva i to će komisija predstaviti pravovremeno prije e, sastanka na vrhu o istočnom, sa istočnim partnerstvom e, koji treba biti održan u srp, u lipnju 2020. u Briselu. Već imamo dosta dobre e, radne okvire sa čitavim nizom zemalja poput Gruzije, Moldove i Ukrajine. Mimo toga svega želim raditi na tome da produbimo sektorsku suradnju sa zemljama koje su spremne za to. Ukrajina će uvijek e, biti posebna tema za mene. Ona je od ključnog geopolitičkog značaja za Europsku uniju. Mi ćemo nastaviti podržavati njenu neovisnost, suverenost i teritorijalni integritet. trebamo uložiti napor da sukob u Donbasu bude priveden kraju i da se podrže reforme, bilo vladavnih prava, bilo u sektoru gospodarstva. Moramo u potpunosti upotrijebiti sve svoje alate, među kojima i e, skupinu podrške za Ukrajinu u ima komisija. Azerbejdžan može biti ključni partner u sektoru energije, ali moramo e, se baviti i vladanom prave demokracijom. Sa Armenijom e, se moramo baviti gospodarskim razvojem u Belarusu. E, modernizacija zemlje je važna tema, istovremeno ključne demokratske vrijednosti. Uvijek ću se baviti vladavinom prava, borbom protiv korupcije i ulogom neovisnih medija i civilnog društva. Govoreći o našem južnom susjedstvu, naši najveći izazovi su stabilnost, sigurnost, prosperitet i migracije. Naši ciljevi trebaju biti ostvarivi, no isto tako znatno ambiciozniji kada govorimo o gospodarskom razvoju regiji. Zahvaljujući načelu više za više, potičemo zemlje partnere da ostvare ciljeve reformi prvenstveno želim promovirati, surađujući s njima, dobro upravljanje, zaštitu okoliša i klime, te učinkoviti pristup e, pitanjima koje se tiču migracije. Pridaću apsolutni značaj pitanju gospodarskog rasta i uspjehu politike zapošljavanja, napose mladih. Kako bismo uspjeli, moramo ažurirati prioritete i uzeti u obzir potrebe i interese svakog od naših partnera. Maroko se, na primjer, nalazi u modernizaciji koja jako obećava. Moramo ga podržati. Isto vrijedi za Tunis i Jordan. Surađujući blisko sa Josepom Borelom, namjeravam brzo iznijeti nove prijedloge za prioritete pa partnerstva kako bismo intenzivirali e, odnose sa tim zemljama koje su krenule putem zahtjevnih reformi. Odnosi sa Libijom i Sirijom su složeni. Prvi cilj bit će raditi na ponovnoj uspostavi i zaštiti mira i stabilnosti u suradnji s sujedinim narodima. Stabilnost Egipta također je od ključnog značaja za cjelokupnu regiju. Nastavit ćemo podržavati gospodarske i političke reforme, a istovremeno ćemo nastaviti voditi dijalog e, po pitanju ljudskih prava. I bez predaha ćemo raditi na globalnom partnerstvu za migracije sa e, partnerima iz juga. I iskoristit ćemo sve instrumente koji su nam na raspolaganju kako bismo ostvarili ciljeve. Stavit ćemo naglasak e, na borbu protiv e, nezaposlenosti mladih. Borit ćemo se također protiv irregularnih migracija, trgovinu, protiv trgovine ljudima i nelegalne trgovine migranata. To također obuhvata i podršku za nadzor granica, mehanizme ponovnog prihvata i povratka koji će biti funkcionalni. E, bolja promocija mobilnosti, programa migracije, zakonite migracije trebaju, e, bit će od za obje strane. Mi trebamo podržati Libanon i Jordan, dvije ključne zemlje koje su prihvatile ogroman broj izbjeglica. Također trebamo podržati dobrovoljni povratak u Siriju ukoliko temeljna načela povratka e, dobrovoljnog, sigurnog i dostojanstvenog povratka izbjeglica budu ispoštovani, a sve to u uskoj suradnji sa i u koordinaciji sa viskim eh, povjereništvom eh, za izbjeglice Ujedinjenih naroda. Uvaženi zastupnici, kako bismo podržali ciljeve u Europi za susjednu regiju eh, uz EU, par konkretnih stvari koje trebamo napraviti. Najprije otvoriti pristupne pregovore s Severnom Makedonijom i Albanijom, što znači u potpunosti stati uz jasnu perspektivu pristupanja i načela e, svačije, zasluga. Istovremeno moramo imati postupak, e, koji postupak pregovora i e, zajamčiti ljudima, pružiti ljudima opipljive rezultate u njihovom svakodnevnom životu. To znači jačati podršku reformama znatno poboljšati e, financijski i financijsku potporu i potporu kroz ulaganja s ciljem poboljšanja gospodarskog stanja, trgovine, obrazovanja i e, uvjeta putovanja. Drugo, treba pomoći stručnim partnerima da provedu strukturne reforme i pojačaju gospodarstvo, stabilnost, sigurnost. Mi ćemo biti, se zalagati za teritorijalnu integritet Ukrajine i jačanje njenog otpornosti. Treće, obnoviti partnerstvo s južnim susjedima temeljem načela više za više, a istovremeno se baviti gospodarskim razvojem naših partnera. Četvrto, u potpunosti iskoristiti instrumente za razvoj susjedstva i međunarodnu saradnju i instrument za pristupanje i fokusirati se na ulaganja. Također ćemo pojačati suradnju s međunarodnim financijskim institucijama kako bismo podržali strukturne reforme. Predsjedatelj, uvaženi zastupnici, ukoliko me potvrdite na mjestu povjerenika, imat ću i tražiti stalnu suradnju s ovim domom i surađivati s ovim i drugim relevantnim odborima. Direktna suradnja između Europskog parlamenta i naših e, partnerskih zemalja su ključnog značaja i u potpunosti se namjeravamo osloniti na parlamentarnu diplomaciju. Trebamo biti jednoglasni i taj jedan glas mora biti utemeljen na zajedničkom dogovoru. Ja ću vam biti na raspolaganju za razgovor o svom našem radu i doista se nadam da će ovo saslušanje biti početak otvorenog i plodnog partnerstva. Hvala vam na pozornosti. Thank Hvala vama, kandidate za mjesto povjerenika. Hvala na uvodnim riječima. Prelazimo sada na prvi krug pitanja. Prva eh, je gospođa Željana Zovko koja ima jednu minutu. Hvala lijepa. Naš e, kontinent postao je e, i e, više miroljubive i pun blagostanja sa kontaktima među susjednim zemljama. Međutim, na tom području i dalje ima animoziteta međutim, zemljama. I u našem je interesu da potpomognemo države Zapadnog Balkana na putu za članstvo Europskoj uniji i ispunjavanju kopenhaških kriterija. Na koji način možemo pospješiti integriranje država Zapadnog Balkana, naročito na području povjerenja, pomirenja, e, pravosuđa i temeljnih prava. Regionalna suradnja je mjesto gdje imaju još puno toga što se mora napraviti, jer postoje tenzije u regiji koji su prepreka pomirenju. Koje ćete konkretne mjere poduzeti kako biste pospješili regionalnu suradnju na Zapadnom Balkanu? Izvolite, imate dvije minute za odgovor. Hvala lijepa. Prije svega, htio bih jasno naglasiti da iako imamo sada, kako da to nazovem, e, problem na Europskom vijeću. Međutim, nitko, čak ni prilikom te rasprave, nije nikada doveo u pitanje veliki e, angažman Europske unije za članstvo država ze, e, Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. Ja ću se za to e, boriti. Moramo naravno uzeti u obzir činjenicu da naš rad e, moramo ojačati jer su se izrazile različite e, brige na koje moramo na koje moramo odgovoriti. I ja ću od samog početka početi surađivati s tim državama članicama kako bi se ta pitanja riješila. Jedno od glavnih e, pitanja koje je brinulo bila je pravna država, neovisnost sudstva i korupcija. Primjerice, i mi moramo ojačati suradnju s državama Zapadnog Balkana na tom planu. S druge je pak strane na nama da ispunimo ono na što smo se obvezali, a to je da se ostvari njihov ulazak u Europsku uniju. Ono što ja smatram da je jedan od glavnih izazova je veliki raskol koji postoji i u e, i velika razlika između njihovog gospodarskog razvoja i našeg. Bude li me ovaj dom potvrdio u sljedećih pet godina, radit ću na tome da se taj jaz smanji i e, nestane. Moramo dakle raditi na pitanju ekonomskog razvoja jer naravno tržište, e, e, slobodno tržište ne može funkcionirati bez pravne države. Pobrinut ću se da te države međusobno bolje surađuju. U protivnom neće nikada moći igrati prave uloge Europskoj uniji. Hvala. Imate li nastavno pitanje, gospođo Zovko? S obzirom na situaciju Bosne i Hercegovine koja je vrlo složena, ta država previše je izložena dionicima koji nisu u Europskoj uniji. E, kako vi vidite utjecaj e, Sjedinjene američkih država u toj regiji i također imenovanje posebnog izaslanika? kako ta zemlja i regija mogu početi uživati stalnoj mir i stabilnost. Što možete još više reći o Bosni i Hercegovini i koje lekcije možemo izvući iz prošlosti? Hvala lijepa, imate jednu minutu i zaista e, molim da se pridržavate te minute. E, ključ odnosa s Bosnom i Hercegovinom jest da se pređe na e, provedbu 14 točaka što ih je komisija finalizirala i definirala kao prioritete za reforme u toj zemlji. Moramo raditi s Bosnom i Hercegovinom kako bi se tamo e, dobila vlada koja ne postoji već preko godinu dana u toj zemlji. Oni ne mogu postati država kandidat ne mogu dobiti status kandidata ako ne ispune reforme. A ja ću učiniti sve kako bi oni mogli raditi na tome. Što se tiče angažmana Sjedinjenih američkih država, pozdravljam ga i e, također želim surađivati s posebnim izaslanikom Sjedinjenih američkih država i raditi s njim e, po pitanju E, Bosne i Hercegovine. Sada socijalisti i demokrati gospodin Picula na jednu minutu. E, gospodine Varhelji, e, Evropska komisija mora e, biti kao izvršno tijelo ona koja će se zalagati za naše vrijednosti, zajedničke vrijednosti. Vi ste deset godina bili stalni predstavnik e, Mađarske Europskoj uniji i morali ste raditi na pitanjama reformi na vijeću, reformi koje je uveo mađarska vlada. Što se tiče kršenja temeljnih ugovora, e, povelje o temeljnim pravima i kopenkaških kriterija. Rezultat toga bio je da je ovaj parlament izglasao postupak sukladno članku 7. protiv Mađarske kao povjerenik za proširenje kako ćete omogućiti da u državama kandidatima pravna država kao jedan od glavnih kopenkaških kriterija i vrijednosti Europske unije, kako ćete omogućiti da se to ostvari ako je vaša država nešto što se zalagalo za nešto suprotno? Hvala. Gospodine Varhelj, imate jednu minutu. Kao povjerenik, moj će zadatak biti da predstavljam Europsku uniju i to ću i činiti. Vidjeli ste na mom prethodnom poslu da sam radio vrlo neovisno u odnosu na bilo kakva uputstva vlade kada sam bio europski dužnosnik. Namjeravam nastaviti raditi na isti način kao povjerenik, tako što ću slijediti mm, linije Europske unije i isključivo te linije. Što se tiče pravne države i Zapadnog Balkana, te države moraju ispuniti vrlo jasne kriterije. Ne namjeravam mijenjati e, niti predložiti promjene tih kriterija. Kao što sam odgovarajući na prethodno pitanje rekao, smatram da moramo što više ojačati suradnju s država Zapadnog Balkana kako bismo postigli više. Jer iz tog razloga su tijekom protekle godine tri države članice izrazile zabrinutost. Namjeravam prioritetno raditi s tim državama i sa državama članicama koje se, na koje se to odnosi. Gospodine Picula, imate dodatno pitanje? Kakve konkretne korake biste poduzeli da bilo ko, ako bilo koja država poduzme korke koje nisu sukladne e, onome što traži Europska unija, borba protiv korupcije, situacija s pravosuđe. Vi ste rekli da treba na jednak način tretirati parlament i vijeće u kontekstu financijskih instrumenata. Kao izvjestitelj za pre, e, pristupni fond IPA, što e, vi mislite o suspendiranju za slučaj potrebe te pomoći i treba li to koristi za ažuriranje oba aneksa IP3 i za strateške programske dokumente? Gospodine Varheli. Naše je načelo na Zapadnom Balkanu i što se tiče zastupljenosti Europske unije jest da najprije temeljne stvari i tako ću nastaviti i raditi. Dakle, sve dok ne bude napretka po pitanju pravne države, neće biti napretka u pristupanju. Iz tog razloga spreman sam koristiti sve što je na raspolaganju kako bi se ispunile uvjeti e, koje trebaju ispuniti naši partneri. Ne bude li tome tako, radit ću e, prema pristupu korak po korak što bi moglo dovesti i do suspenzije financijskih sredstava. A što se tiče sredstava za budući VFO, mi ćemo naravno o tome morati raspravljati u budućnosti. Ja u osnovi vezano za to mislim da moramo imati financijske instrumente koji su na raspolaganju, koji su pragmatični i učinkoviti, a isto tako i fleksibilni. Naravno, moramo se pozabaviti pitanjima upravljanja i e, moram e, uzeti u obzir da i mišljenje Europskog parlamenta. Hvala. Sada gospodin Ilan Kučuk iz kluba zastupnika Renew. Dobrodošli gospodine Varheli. E, vi ste počeli sa širim prikazom uloge Europske unije u svijetu. Međutim, ja nakon odbijanja otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom ne vidim tu nikakvu ulogu za zapadni e, Balkan. Prije pet godina gospodin Juncker je rekao da sljedećih pet godina neće biti proširenja, što je po mom sudu bila velika greška, ali to je sada prošlost. Europska unija e, E, dakle i komisija i parlament e, nisu problem. Problem je vijeće koje će trebati uvjeriti. Nadalje, postoji velika dilema između produbljenja i proširenja. E, što vi mislite o pozivu da se Evropska unija sama reformira? Treba li se ona dakle reformirati prije nego što uđe u predpristupne pregovore s državama članicama? i e, kolike e, šanse ima proširenje dakle, da do njega dođe. Hvala. Kandidate za mjesto povjerenika, možete sada odgovoriti. Najprije što se tiče perspektiva za Zapadni Balkan. Želim naglasiti da iako nismo uspjeli otvoriti pregovore u listopadu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom na vijeću, da postoji puni angažman i vijeća e, za europsku perspektivu tih država. Moja zadaća će biti da ublažim sve sadašnje probleme koji su se pojavili prilikom sastanka na vijeću. Ja ću na vrlo značajan način od prvog radnog dana, ako me potvrdite za povjerenika, se početi baviti e, problemima koji su tamo izraženi. Dakle, prvo da Sjeverna Makedonija i Albanija dobiju otvaranje pregovora prije sastanka na vrhu u Zagrebu. E, ona što e, je brinulo su lažni zahtjevi za azil i kršenja pravne države. Ja ću razgovarati s našim partnerima u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji i tražiti da se pozabave tim pitanjima kako bi se ona ublažila i oni na taj način udovoljili kriterijima. Što se pak tiče nove komisije, novoizabrana predsjednica vrlo je jasno govorila o europskoj perspektivi koju trebamo jačati za te zemlje. Što se tiče vašeg pitanja o produbljenju i proširenju, već sam rekao, ne mislim da se oni međusobno isključuju. Moramo i sami raditi na tome da Europska unija postane učinkovitija i jača, ali ne smije nas to spriječiti da nastavimo s proširenjem. Dodatno pitanje? Vrlo kratko dodatno pitanje vezano za okvir. Želimo li biti učinkoviti, moramo imati okvire. Drugim riječima, možete li nam reći rokove vezano za taj mogući postupak pristupanja i koja bi to bila nova metodologija? ne mislim da bi se trebalo u potpunosti revidirati e, svi ti okviri, ali moramo ojačati metodu i to na način da stvorimo više dinamike, da otvorimo mogućnost da više dinamike za te države kandidate koje mogu i žele ići brže. A s druge pak strane, oni koji idu sporije, E, za njih ćemo također morati usporiti, da njih ćemo pak morati usporiti proces proširenja. Postoje temeljni uvjeti koji se trebaju riješiti prije nego što se pozabavi bilo čim drugim. U tom smislu moramo jasno reći da se to neće promijeniti. Hvala. Gospodin Ernest Urtasun u ime zelenih ima riječ. E, hvala vam što ste danas s nama, gospodine Varhalji. E, vi ste bili predstavnik gospodina Orbana u Briselu, a e, gospodin Orban istovremeno gleda na vaš portfelj kao nacionalno vlasništvo. To se jasno vidjelo na sastanku na vijeću gdje on ne e, samo obećao mnogo toga Turskoj ako njegova država dobije taj portfelj i rekao im je da će on da će on pomoći E, Turskoj u pristupnim e, pristupanju Europskoj uniji. A to postaje problem lojalnosti. Gospodine Varhelji, to postavlja pitanje i vaše lojalnosti. E, dajte nam priliku da se u to uvjerimo. Ne možete raditi za europski projekt i europske vrijednosti ako se ne usprotivite ovome što je rekao gospodin Orban. kao povjerenik od dana kada stupim na tu dužnost radit ću potpuno neovisno i niti jedna država, niti jedna ustanova neće mi davati upute. Bit ću član kolegija povjerenika, slijedit ću isključivo liniju Europske unije. E, gospodine Urtasun, dodatno pitanje. Kao što možete i zamisliti, ovaj odgovor nije dovoljan za nas. Vaše su riječi lijepe riječi, ali mi smo ovdje u situaciji kada vam nacionalna vlada intervenira u vaš portfelj i govori vam što morate raditi. Vas bi to trebalo zabrinuti i morate se usprotiviti. U protivnom nećete pokazati lojalnost europskim institucijama ne možete reagirati lijepim riječima. Morate direktno se e, usprotiviti onoj državi koja od vas takvo što traži. Jeste li to spremni učiniti? Kao povjerenik neću prihvatiti nikako vješanje u moj resor i moje zadatke od strane bilo koje države. Hvala lijepa. Sada klub zastupnika ID. Gospođa Ana Bonfrisko ima riječ. Hvala. Dobrodošli. Dobrodošli gospodine Varheli. Govorit ću talijanskim jezikom jer bih htjela produbiti s vama pitanje sredozemlja. Ranije ste citirali nekoliko bitnih država. Moje pitanje sljedeće. Što vi mislite kakvu točnu ulogu bi trebala igrati Europska unija u onim zemljama južne obale Mediterana kako bi promicala, ali isto tako i postigla stvarnu stabilnost, demokratsku, političku i ekonomsku i sigurnosnu koji bi nam omogućili da s optimizmom gledamo na proces dijaloga. Hvala lijepa. Gospodin Verhej, dvije minute, izvolite. U južnom susjedstvu uzimam Maroko kao primjer. Maroko je spreman za razgovor s nama i suradnju i to ne samo u područjima koje su u interesu njima, već i u onim područjima koje su nama u interesu. Stoga ćemo nastaviti i dalje razvijati to partnerstvo s njima. Oni s nama surađuju po pitanju migracija, što je vrlo važno za nas. Stoga bi se mi tu trebali još više uključiti kada se radi o gospodarskom razvoju, i, direktnim stranim ulaganjima, čak i što se tiče trgovine. I to bi upravo mogao biti model za cijelo južno susjedstvo. Ja to vidim veliki potencijal i u odnosu sa Tunisom. Kad bude nova vlada postavljena, imat ćemo dakle i novog predsjednika koji bi mogao biti naš partner. Kroz to mi bismo mogli pomoći ljudima tih zemalja. Dakle, mogli bismo tim ljudima pomoći da nađu nova radna mjesta i jedan smisleni život u njihovim vlastitim matičnim zemljama. To znači da bi trebalo poboljšati sustav obrazovanja, e, državne uprave i mi tu uistinu možemo doprinijeti toj regiji ali oni moraju surađivati s nama u područjima koje su nama od vrlo velikog interesa. Hvala lijepa, gospođa Bonfrisco. Dodatno pitanje. Drugim riječima, osim država koje ste spomenuli i dijelim vaše mišljenje, ali koji su prioriteti kojim, s kojim bi se Europska unija morala suočiti u Libiji ili u Libanonu ili čak i u okviru Unije za Mediteran kako bi se ponovno ojačalo djelovanje Europske unije koje do sada nije dalo puno rezultata. U Libiji smo suočeni s dva problema. Prvi je humanitarne naravi, gdje Europska unija može pomoći i treba pomoći. I tu moramo pojačati naše napore kako bismo poboljšali humanitarne uvjete u pogledu migranata, kako bismo pomogli eh, dakle vladi da se poboljšaju uvjeti koji su u skladu s našim standardima kada govorimo o izbjeglicama. S druge strane, zemlja se nalazi u građanskom ratu i ona se treba stabilizirati, ali tu mi ne možemo djelovati sami. Tu su nam potrebni naši globalni partneri koji bi nam pomogli u tome da stabiliziramo tu zemlju. E, cijeli Belen proces je uistinu vrlo važan tu i potreban potrebni su nam i Sjedinjene američke države kako bismo to mogli učiniti. Što se tiče e, Libanona, oni su primili veliki broj izbjeglica i tamo moramo uložiti veće napore kako bismo im pomogli u tome da se brinu o svim tim izbjeglicama. S druge strane, naravno, potencijale gospodarskog, e, za gospodarski razvoj postoje u Libanonu, međutim, za pitanje sigurnosti je nešto što se isto tamo mora prvo stabilizirati. Hvala lijepa za EKR. Ana Fotiga, izvolite. Hvala lijepa. kandidatu za dužnost povjerenika. Dobrodošli u AFET. Prije pet godina je Jean-Claude Juncker dao izjave u pogledu proširenja, a i ove nedavne odluke vijeća koje se tiču Sjeverne Makedonije i Albanije su snažno utjecali dakle na zemlje koje se nalaze u cijelom solunskom procesu, ali isto tako na zemlje istočnog partnerstva. Sad kad govorimo o ovom razdoblju i zemljama istočnog susjedstva, moramo naći način kako snažiti naše veze s njima, uzevši u obzir i razlike koje među njima postoje moramo prije svega oslažiti e, snažiti naše odnose sa Gruzijom, Moldavijom i Ukrajinom. Koji su vaši e, planovi u tom smislu? Izvolite. Mi sad revidiramo istočno partnerstvo, radimo na tome. Upravo smo dakle zaključili za što učiniti u tom smislu, naše kolege, povjerenici i što predložiti u tom smislu što se tiče istočnog partnerstva. Moja ideja u pogledu toga da se to ponovno osnaži je da njima pomognemo da uspostave tržišno gospodarstvo koje će poboljšati njihove e, mogućnosti da se odupru vanjskim pritiscima, ali da se stvori jedna dobra klima za ulaganje što će biti na prosperitet tih naroda. Što se tiče onih zemalja istočnog partnerstva, mislim da ako oni se žele više uključiti s nama, i da ih trebamo uključiti koliko god možemo područja politike. S druge strane bih želio naglasiti da se tek pojedine stvari moraju provesti. Gotovo 70%, dakle <laughs> zakonodavstva Europske unije i mi moramo pomoći u tome. Dakle, još e, puno toga trebamo učiniti kako bi oni mogli e, koristiti sve te benefite dsfda a bilo da se radi o nekakvim temeljnim infrastrukturama kao e, što je energija, promet, ili Green Deal ili digitalni aspekti mi se moramo tu moći bolje uključiti i sudjelovati s njima u tom procesu. Hvala. Ana Fatiga, dodatno pitanje. Postoji tu i to pitanje sigurnosti kada govorimo o tim zemljama istočnog partnerstva. E, Bjelorusija recimo je tu pomalo upitna. dakle provode vježbe koje su i protiv nas a zemlje poput Ukrajine se bore protiv vanjske agresije i to je vrlo važno dakle te zemlje imaju određene okvirne sporazume sa Europskom unijom recimo u Ukrajini imamo i administrativne sporazume što vi tu mislite? Dakle, kako bi se mogla osnažiti ta suradnja u području sigurnosti? Kao što sam rekao, ako se žele dakle, više povezati s nama, ako je to je pitanje o sigurnosti, mi bi to trebali učiniti. Što se tiče Ukrajine, tu imamo posebnu odgovornost za tu zemlju. Moramo im pomoći da opet uspostave svoj suverenitet što se tiče cjelokupnog teritorija Ukrajine i morat ćemo ih tu podržati i braniti ih uključujući bilo kako dalje produžavanje sankcija prema Rusiji, dok e, ne vidimo neki napredak koji je tu ostvaren. Naravno, Josef Borel je tu i zajedno s njim kroz sve instrumente u svom portfelju ću se potruditi da to učinimo. I podržat ću sva djelovanja kako bismo Ukrajini pomogli da ponovo stekne svoj suverenitet. Hvala lijepa. Gue, NGL, gospodin Georgius Georgiju je na redu. Hvala lijepa. Kažete da je nužno izgraditi pravnu državu na Zapadnom Balkanu, ali u vašoj zemlji, vaš premijer, a i vi kao stalni predstavnik Mađarske pri Europskoj uniji, ste kroz članak sedam dakle u određenom smislu dovedeni u pitanje dakle vi ste bili nadležni za određena čela koja su prekršena. Jeste vi u tom smislu jedan podijeljeni povjerenik e, e, koji tu sad djeluje u dva područja. S jedne strane vaša recimo duša, s druge strane ta nužnost e, da provedete ono što morate. Hvala lijepa, zahvaljujemo kolegi. Izvolite, imate dvije minute. Kao povjerenik. Ja ću e, zastupati stajalište Europske unije kada se radi o vladavini prava, bilo da se radi o istočnom partnerstvu, zapadnom Balkanu ili južnom susjedstvu. Ja ću i to braniti na jedan nezavisan način. Neće me tu spriječavati bilo kakvi vanjski utjecaji i zajedno ću sa svojim kolegama, dakle na jedan kolegijalan način postupati u tom smislu. Hvala lijepa. Izvolite dodatno pitanje. Dobro, idemo sada na Tursku. Turska je vrlo važan partner Evropskoj uniji. Istovremeno se govori dakle da oni krše neka načela međunarodnog prava i to ne možemo samo tako previdjeti. Gospodin Orban je rekao nakon što je Turska ušla u Siriju, dakle on jednostavno odvratio pogled od toga sve to povezano s pitanjem izbjeglicama, da li je, je to nešto bitno kada govorimo o proširenju i izgradnji pravne države. Kandidat za dužnost povjerenika, jedna minuta. Što se tiče Turske, tu imamo vrlo jasan stav u pogledu toga što treba učiniti kada govorimo o vladavini prava. Međutim, vidimo da se tu krenulo natrag. I to je jedan od e, razloga zašto se i stalo kada govorimo o pregovorima, o pristupanju. I morat ćemo u potpunosti razmotriti naše buduće odnose s Turskom. Dakle, kada govorimo o Carinskoj uniji, migracijama, to je jedan dio pitanja, ali imamo i dio koji nas uistinu brine, tako da će i ovaj dom se morati u potpunosti e, pozabaviti sa pitanjem budućih odnosa s Turskom. E, kada govorimo o Cipru i nelegalnom bušenju, e, vrlo jasno smo govorili o uvođenju mogućih restriktivnih mjera. Ako to bude potrebno, njih ćemo i koristiti. Hvala kolege, to je bila sada prva runda naših e, pitanja što se tiče koordinatora klubova, a sada dolazimo do druge runde. I započinjemo opet s pučanima. Gospodin Andrius Kubilius, izvolite. Gospodine kandidate za dužnost povjerenika. Gospođa von der Leyen je rekla da će nova komisija biti geopolitička komisija. Stoga se slažem s vama da kada govorimo o europskom kontinentu, geopolitička situacija je vrlo usko povezana sa istočnim partnerstvom. Tu imamo i tri zemlje koje su vrlo e, važne, Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju. Kremelj je protiv integracija Vaše mandatno pismo navodi da bi vi trebali definirati nove ciljeve za istočno partnerstvo do neke sredine 2020. Dakle, po vašem mišljenju, koji bi to trebali biti dugoročni ciljevi kada govorimo o toj regiji istočnog partnerstva i koje konkretne geopolitičke ciljeve vi želite ostvariti s tim zemljama koji su isto tako od geopolitičkog značaja za Europsku uniju? Gospodin Varheli. puna integracija Ukrajine u Europsku uniju je nešto što traži Ukrajina. Mi ćemo morati razmotriti to pitanje. Do sada nismo u Ukrajini pružali tu mogućnost. Međutim, ono što mi možemo učiniti čak i u ovom kontekstu, osim ovog ubrzavanja e, same provedbe DSFDA-a sa Ukrajinom je da stvorimo jedno solidno tržišno gospodarstvo koje će privući strana ulaganja koja će stvoriti radna mjesta na lokalnoj razini koja će osnažiti tu državu. Po meni to će biti prioritet jedan od ključnih razloga kada govorimo o toj ranjivosti od koje opet profitira jedan od susjeda je upravo e, ta činjenica da ne postoji snažno gospodarstvo. Tako da mislim da trebamo dakle tu mi pomoći, pogotovo kada govorimo o infrastrukturalnom razvoju ili promoviranju ulaganja kada govorimo o geopolitičkim ciljevima. Naš cilj bi trebao biti da se stvori stabilnost u istočnom partnerstvu i sigurnost. Zato ću zajedno poraditi i na tome sa Josef Borelom. Hvala. Dodatno pitanje. Andrius Kubilius. A sad nešto konkretnije vezano uz Moldaviju. Kao što znate, vlada je izgubila e, svoju poziciju, tako reći, jer je htjela upravo braniti vladavinu prava e, u zemlji i to je očekivao veliki broj ljudi iz Moldavije. Nažalost, koalicija je propala i sad imamo što imamo. Dakle, jednostavno politička stabilnost stalno nedostaje u Moldaviji. Ako vas potvrdimo, ovo će biti prva kriza kojom ćete se vi morati pozabaviti. Što mislite, dakle, kako to treba riješiti, a da se ne dovodi pitanje budućnost naših ciljeva i Moldavije? Dakle, kako iznaći tu ravnotežu? Da li Europska unija treba tu staviti na led? Mm, financijska sredstva ako Moldavija dalje ne krene sa reformama. Hvala lijepa. Gospodine Varheli, jedna minuta. Ja sam upoznat sa najnovijim razvojem događaja u Moldaviji, koji nije baš najsretniji kada govorimo o Moldaviji. Ali ja ću raditi sa Moldavijom i za Moldavijom kako se ne bi zastalo s tim reformama i kako ne bi se krenulo unatrag. Mi moramo osigurati da čak i kad postoji neka unutarnja kriza, da se nastavi s reformama. Ako se to ne čini, onda ćemo morati opet zamrznuti financijska sredstva kao što smo to i u prošlosti znali učiniti. Jasno je da je financijska pomoć uvijek povozana sa napretkom u pogledu reformi. Hvala lijepa. Sad dolazimo do drugog govornika, e, socijaldemokrata Bernd Lange. AFET ima dobre odnose sa e, njegovim, dakle, INTA odborom. Hvala lijepa na ovim ljubaznim riječima. kao predsjedavajući Dakle, odbora ja sam isto tako zainteresiran za mikrofinancije i za pitanje vezano uz naše susjede. S obzirom na moje iskustvo, tu je i pitanje važno kada govorimo o ljudskim pravima, o pravima manjina. Recimo imali smo i pitanje slobode izražavanja, nezavisnosti kada govorimo o pravosudnim sustavima i to je na vrhu naših odnosa kada govorimo s pregovima. I dolazite iz jedne administracije, dakle vlade, gospodina Orbana, koja ponekad djeluje suprotno u pogledu općih perspektiva Europe. Kakvu vrstu jamstava mi možete dati da ćete vi na vašoj novoj poziciji i dalje e, moći tu snažnu poruku prenositi što se tiče Europske unije. Hvala lijepa. Gospodin Bert Lange u dvije minute kandidat za povjerenika. Kao povjerenik ja trebam slijediti politiku Europske unije. Mi smo razvili jedan opsežan sustav suradnje, ali uvjeta kada govorimo o poštivanju ljudskih prava, e, slobode medija, nezavisnosti pravosuđa, odnosno sudstva. Ja namjeravam i dalje nastaviti tim putem i osiguravam vas da će se ti uvjeti uvijek poštivati i kao povjerenik Europske unije ja moram braniti interese Europske unije. Thank Hvala, dodatno pitanje, Bert Lange. Gospodine kandidatu, zamislite situaciju u kojoj imamo državu kandidata, u kojoj dolazi do situacije da ukoliko bi ta zemlja postala članicom Europske unije, pala bi pod postupak predviđen člankom 7. Kakve biste vi u tom slučaju mjere poduzeli kako biste riješili to? Gospodin Varhelj, imate jedan minut. U postupku proširenja imamo načelo prema kojem se najprije treba držati temeljnih e, pravila. Što znači da ukoliko nema e, napretka ili dođe do nazadovanja temeljnih prava, vladavine prava, neovisnosti pravosuđa, pregovori mogu biti e, zaustavljeni, poglavlja zatvorena, odnosno blokirana ili čak i financijska pomoć obustavljena. I ja se neću sudržavati od korištenja svih tih alata ukoliko to bude nužno ako uvjeti ne budu ispoštovani. Hvala. Prelazimo na Renew. Petras Austrevičius ima riječ. Hvala predsjedatelju Sokvi. U novom i sveobuhvatnom instrumentu susjedstva i pregovorima koji su u okviru na kojima se radi, Europska unija će više imati e, razvoj situacije napose nuklearnu sigurnost e, kada stupa u odnose sa susjednim e, zemljama. Dakle, kako namjeravate očuvati ljudska, poštivanje ljudskih prava u odnosima sa, sa susjednim zemljama kada ih narušavaju? Da li ste za novi sustav sankcija, zamrzavanje kapitala, blokiranje viza e, kao e, mjera, dakle kada dođe do ugrožavanja sloboda i stabilnosti. Na popisu trebaju biti državna i e, pardon, privatna i javne osobe koje su dale doprinos u tome svemu. Da li ste za tako što? Hvala Petra Saustraviću S dvije minute za kandidata. Što se tiče nuklearne sigurnosti, ako govorimo o Belarusu, jasno je da moramo zajamčiti nuklearnu sigurnost. Jer to je uloga Europske unije, ne samo na svom teritoriju, već i u susjedstvu. Ja ću nastaviti surađivati s Belarusom kako bih to zajamčio. Belarus je surađivao. U zadnje vrijeme oni su iznijeli nacionalni plan, složili su se za postupak revizije, no još puno toga ipak treba napraviti. Moramo se postarati da naši eksperti mogu otići na teren, pristupiti pogonima i biti sigurni da će nuklearna sigurnost biti zajamčena sukladno našim standardima. Ja ću na tome raditi. Kada govorimo o sankcijama za ljudska prava, sankcije za su u vanjskoj politici najteži instrument za kojim se može posegnuti. Dakle, prije nametanja sankcija postoje i drugi elementi, alati na koje se možemo osloniti. Ja bih se najprije želio osloniti na upravo druge alate kojima bih raspolagao, poput e, obustavljanja financijske pomoći, dijalogom sa tim zemljama sankcije, nametanje sankcija mora uvijek biti zadnje rješenje. Trenutno nemamo takav sustav i trebalo bi najprije uvjeriti države članice da se to napravi. Ukoliko dođe do prijedloga određene skupine, skupine država članica, ja sam spreman eh, razgovarati s njima i vidjeti kako nam to dobit može stvoriti. Hvala. povratno pitanje? Petras, izvolite. Hvala predsjedniče. Da ste svjesni značaja sustava sankcija? No, imamo stare politike koje se nisu e, mijenjale jer politika štapa, mrkve i štapa je i dalje validna gospodine kandidatu, da li se slažete s takozvanom e, listom magnitski, magnitski e, kako bi, na europskoj razini, kako bismo imali taj takav štap, dakle ne štap sa kojim bi se stalno pri, pribjegavalo, ali to bio garant e, za poštivanje ljudskih prava i mogućnost kazne onih zemalja koji ne budu poštovala pravila. Hvala, kandidate, imate jedan minut za odgovor. Mislim da uvođenje režima sankcija predstavlja jako težak alat i o tome treba valjano razmisliti. Trenutno kak stvari stoje, nemamo takav prijedlog i trebalo bi sagledati sve moguće posljedice, implikacije ukoliko se pojavi takva inicijativa. Trenutno koristimo manje restriktivne alate i mjere kako bismo ostvarili svoje ciljeve. No, ne smijemo smetnuti suma da, na primjer, kada se radi o ratnim zločima, na primjer, već imamo mogućnost eh, uvesti takve sankcije. Dakle, možda nije nužno imati još jedan dodatni niz sankcija. Možemo koristiti postojeće alate što bi moglo uključiti i nametanje sankcija protiv pojedinaca koji su počinili povrede ljudskih prava. Hvala. Sljedeći na mom popisu u ime Pučana je Vangelis Meimerakis. Izvolite, imate jedan minut. Vegis Aniksis, οι Μεσογείου έχουν χαράξει Hvala lijepa. Kada govorimo o onim zemljama i juga sredozemlja, neke od njih prošli su kroz različite puteve. Vi ste od samog e, početka Hoćete li govoriti za različite reforme E, naročito po pitanju ljudskih prava. To je tražila Europska unija. Međutim, ova situacija nije nešto što e, može, što je ohrabrujuće. A što ćete vi napraviti da bi se ta situacija promijenila i što ćete napraviti kako bi se više pomoći dalo toj regiji? Da više e, da i Europska unija u cjelini i same države članice. Hvala. Imate dvije minute na raspolaganju. Ja se doista ispričavam zastupniku, ali nisam e, čuo sami početak pitanja, tako ne znam na koji se, na koje se područje odnosi njegovo pitanje. Mikrofon. Govorimo o arapskom proljeću, dakle o državama i južne obale Sredozemlja. Hvala. Vidjeli smo da je arapsko proljeće polučilo nemirima u regiji i vidjeli smo koji su ishodi toga svega. No, s druge strane, također smo vidjeli da to može dovesti demokraciju bliže našem susjedstvu, kao što je to slučaj bio u Tunisu. Ja bih doista želio surađivati sa svim zemljama regije i kao što rekoh, moj primjer su Tunisi. Maroko. I tu doista vidimo veliku mogućnost za poboljšanom suradnjom s tim zemljama i mogli bismo im pomoći da konzolidiraju reforme. Govoreći o Tunisu, potencijali su naravno još veći. Imali smo tu demokratske izbore i sada treba pomoći Tunisu da izgradi javnu, funkcionalnu javnu upravu koja će moći koristiti E, i naše financije i koja će biti u stanju kontinuirano provoditi demokratske reforme i vladavinu prava. Dakle, ja ću se truditi da pružimo sve vidove pomoći, ne samo financijske, već i stručnu i tehničku pomoć. Čim budemo imali novu vladu u Tunisu, ali i sa novim predsjednikom eh, Tunisa. Dakle, cilj je da im pomognemo da uspostave javnu upravu koja će biti eh, raditi za dobrobit stanovništva. Hvala, popratno pitanje. I demokratija i apotelu Demokratski i slobodni izbori, kao što smo i rekli, su temeljne evropske vrijednosti tim u vidu velik broj kolega svake godine sudjeluje u različitim promatračkim misijama. E, oni nadziru izbore i to u cijelom svijetu. U državama juga sredozemlja održali su se izbori. Međutim, vlade e, teško slijede demokratske E, načela, e, naročito kad se radi o organizaciji izbora. Vi ste spomenuli Tunis i to je dobar primjer. I Alžir e, pokušava tako postupiti. Dakle, demokracija u državama te regije je nešto što bih htio da komentirate. Naime, na, kako, na koji način ih namjeravate podstaći da idu demokratskim putem? Izvolite, imate minut za odgovor. Imam dojam da su izborne promatračke misije Europskog parlamenta od e, velike koristi i potičem sve zastupnike Europskog parlamenta e, da nastave sudjelovati u tim e, promatračkim misijama, jer to ne samo da pruža saznanja s terena mogućnost da se vidi da se demokratska pravila poštuju u cijelosti, već stvara i veliku mogućnost da se surađuje s tim zemljama na svim razinama i doista računam na vašu podršku e, i vaše sudjelovanje u tim misijama. S velikim zadovoljstvom ako budem u mogućnosti pomoći ću vam s bilo čim e, na tom polju. Glede Alžira, da, postoji ohrabrujući razvoj situacije sa izborima koji su najavljeni za prosinac, no ipak imajući na umu povijest Alžira, moramo biti doista oprezni kada se govori o raspravljanju o njihovim internim e, postupanjima na vanjskim forumima. Naravno da ćemo ih poticati da idu demokratskim putem, ali na alžirskom stanovništvu je da odluče o tome. Hvala. Sljedeći govornik, Rafael Glucksmann, klub zastupnika socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala gospodine kandidatu. Vjerojatno ste čuli za franskog poetu Pjera Reverdija koji kaže da nema ljubavi, već samo postoje dokazi ljubavi. I isto vrijedi i za neovisnost. Moj kolega Ernesto Urtasun tražio je dokaz neovisnosti, a ne samo govor o neovisnosti, dakle dokaz o neovisnosti u osudi ove rečenice. Ako uspijemo to dobiti, dakle gospodin Orban evo govori o vašem mjestu, onda mi ćemo biti na vašem raspolaganju, a upućeno je gospodi Erdoganu i Jelijevu. Dakle, evo, postavljam isto pitanje, treba nam dokaz neovisnosti, osudite tu rečenicu, a ako nam možete dati novi dokaz neovisnosti, onda da evo, možete osuditi taj koncept neliberalne demokracije koja je e, velika uspješnica očito u Mađarskoj i e, koju se promovira u našem susjedstvu. Hvala. Kandidatu imate dvije minute. Dokaz moje neovisnosti mislim da je rad koji sam već e, obnašao za komisiju. Četiri godine bio sam na čelu e, službe koja je imala nemoguću zadaću za stvariti 40 godina. Ja sam dao svoj doprinos ostvarenju tog cilja. Usprkos jako teškim, jako složenim pregovorima s čitavim nizom država članica. Ja sam se bavio time na jako neovisan način, bez ikakvih vanjskih utjecaja. Za mene to je dokaz pravi, opipljiv dokaz o mojoj sposobnosti da djelujem neovisno. Kada govorimo o bilo kakvim izjavama bilo kakvih vlada, na njima je da o tome razmatraju ja kao povjerenik, kao što rekoh, držat ću se samo stava Europske unije i stava komisije, djelovat ću maksimalno kolegijalno s kolegama u kolegiju. Dodatno pitanje? Dakle, ne želite osuditi tu rečenicu, niti koncept neliberalne demokracije. Dobro, evo ja vam nudim jednu novu rečenicu. Svaki migrant predstavlja teroristički i sigurnosni rizik. To je isto tako od gospodina Orbana. Dakle, moje pitanje je sljedeće. S obzirom da je Mađarska osuđena odnosno komisija izvela e, Mađarsku pred e, sud prava zbog nekonformiteta za, sa zakonodavstva o pravu na azil e, i povratka. Dakle, kako ćete djelovati, kako biste vodili politiku susjedstva, jer to je u potpunom proturječju sa tom politikom azila koja se provodi dakle u vašoj zemlji Mađarskoj. Hvala. Odgovor, jedan minut. Moj portfelj pokrivao bi vanjske odnose, migracije. I na tom polju ja ću se držati pozicije Europske unije, koji je taj da moramo podržati partnerske zemlje, bile na jugu, bile na istoku. Trebamo zaštiti njihove granice, proširiti vanjski E, pritisak e, i skrbiti o migrantima koji su na tom teritoriju. I poput prethodne komisije, ja ću se truditi ispuniti tu zadaću i to je politika koju predstavljam i kojom, koje ću se držati. Hvala. U ime kluba zelenih Viola von Kramen Kandidatu, Vaša vlast bila je krajnje prijateljski nastrojena prema Rusiji gospodina Putina. Gospodin Putin bio u Budimpešti četiri puta od e, okupacije Krima. E, recentno je mađarska vlada dopustila e, Ruskoj međunarodnoj banci za ulaganje koja je krinka po nekom mišljenju za rusku gospodarsku špionažu, špionažu da djeluje sa diplomatskim E, putovnicama u Mađarskoj i nisu bili izloženi nadzoru e, država članica Europske unije. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kako ćete vi moći ustati i boriti se protiv ruskog utjecaja na regiji e, u istočnom susjedstvu i na Zapadnom Balkanu, s obzirom da je vaša vlada aktivno promovirala i djelovala u ime ruskih interesa unutar Europske unije. Thank you, Designate. minutes Hvala, povjerenič. Kandidatu za mjesto povjerenika imate dvije minute maksimalno. Naša hvala. Zadaća povjerenika nije držati se neke nacionalne politike i ja se neću baviti nikakvom nacionalnom politikom, bila ona mađarska ili bilo kako, koja druga. Moja zadaća jest držati se europske politike koju stvara vijeće i ovaj dom. To je ono što namjeravam raditi i to će biti moja zadaća. Kao što rekoh, bio sam to u stanju raditi već četiri godine i komisija je imala povjerenja u mene kako bi mi predala jako osjetljiv dosje, jako osjetljive i političke pregovore i ja sam na tome radio neovisno. To je ono što vam mogu ponuditi ukoliko me potvrdite kao povjernika. Hvala. Dopunsko pitanje? Vidjeli smo Kremljansku propagandu i online i tradicionalnim medijima e, i ima veliki utjecaj u državama članicama i nas u susjedstvu. Ova svojevrsna dezinformacijska kampanja ima e, katastrofalan utjecaj na javni diskurs i podriva naše demokracije. Moje pitanje je sljedeće. Ukoliko su otvrđeni na mjesto povjerenika, kako mislite pomoći podržati zemlje poput Ukrajine, Gruzije, Moldove, u borbi protiv hibridnih prijetnji i u borbi u takvom ratu. Isto tako treba imati na umu da čak i u državama članicama Europske unije, poput Mođarske, mediji koji su pod državnom kontrolom aktivno šire lažne vijesti koje e, dolaze iz Rusije. Hvala, gospodin Varhelj, imate jedan minut. Ja ću surađivati sa Josepom Boreljom na ovome. Uspostavili smo odjel za stratešku komunikaciju u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje i oni već e, se dobro nose s pitanjima poput hibridnih prijetnji i lažnih e, informacija. I ja ću surađivati s viskim predstavnikom na, na pitanju Ukrajine, gdje izgleda da se ovdje radi o da tu radi o fenomenu koji utječe e, i naj, po najviše na javnost. I posegnut ću za svim e, sredstvima i financijskim kako bi se Ukrajina mogla protiv toga boriti. Hvala lijepa. Sada za klub zastupnika ide. Riječ ima Žerom Rivijer. E, dobro jutro. Zaista ponekad se ponavljamo, ali zaista mislim da su dva vrlo bitna e, teme. E, Turska i Zapadni Balkan. Govorili ste o ilegalnom e, bušenjima na u Ciparskoj zoni, ali 74. godine, što je puno manje, što je nije tako recentna e, situacija, je došlo e, do invazije Cipra i sada e, Erdogan zapravo dobiva naftu i financira terorizam u Europi. mi smo jednoglasno odlučili raskrinkati rad Turske našom e, rezolucijom, ali ovo je sadomatohistička politika između e, Europe i Turske. Nije li krajnje čas da prestanemo sa tim lažima oko e, kojima govorimo o eventualnom pristupanju Turske i da im prestanemo slati te silne milijune? Izvolite, možete odgovoriti. Što se tiče predpristupnog procesa ulaska Turske Europskoj uniji, vidimo da je taj proces već e, stao. Međutim, prekinuti e, takve e, odnose i prekinuti predpristupni proces je zaista značajna politička odluka koju treba donijeti kako Europski parlament, tako i vijeće. I to nije nešto o čemu će odlučivati povjerenik. Kada e, temeljito raspravljamo o našim odnosima s Turskom, postavit će se i to strateško pitanje kojim ćemo se morati pozabaviti. S druge pak strane ne smijemo zaboraviti da je Turska druga po veličini saveznica u NATO savezu za one države članice koje su članice NATO saveza, a isto tako to je najnapučenija, druga najnapučenija zemlja u našem eh, susjedstvu. Procjenjujući buduće odnose, moramo procijeniti sve čimbenike, a predpristupni pregori tek su jedno od njih. Hvala, imate tada priliku za dodatno pitanje. Što se tiče Balkana, politika Europske unije za proširenje e, djeluje kao balon koji se stalno puhaše i puše i napuhava dok e, postoji rizik od eksplozije. E, mnogi od mojih birača jednostavno to ne žele, a i predsjednik Macron usprotivio se ulasku Sjeverne Makedonije i Albanije u eh, Europsku uniju i to iz eh, puno razloga od eh, korupcije, mafije i odnosa sa Srbijom. Dakle, namjera, vi ste rekli da želite da se u tim zemljama provedu potrebne reforme ali sada što ćete vi e, odgovoriti onima koji žele e, bespoštedno otići u ta natjecanje za proširenjem. bez kraja. E, kao povjerenik odgovoran za proširenje, moj zadatak nije samo taj da uvjerim države Zapadnog Balkana o našim kriterijima i prioritetima i tražiti da ih oni ispune. Istovremeno, moj zadatak je da uvjerim i naše građane i naše države članice, da ih uvjerim da je to i dalje u našem interesu, naročito ako te države ispune kriterije koje namećemo. Ja ću dakle biti most između naših država članica i država Zapadnog Balkana. Budite uvjereni da ću braniti interese Europske unije predano kako bi se riješile, e, s, riješili problemi i ispunili svi uvjeti. A istovremeno dat ću im poticaje e, kako bi se oni mogli razvijati i nama približiti. To je dio politike kako želim voditi. I sa naše strane isto tako morali bismo se pozabaviti svime onime što zabrinjava. Hvala. Angel Džambaski u ime ECR-a je na listi, međutim nije ovdje čini se. Želi li se netko drugi iz kluba zastupnika ECR javiti sa njega? A ne, gospodin Džambaski je tu. ne, netko drugi. E, E, imate riječ, samo molim vas predstavite se. Ja ću govoriti na nizozemskom, to je moj materinji jezik. Ja ću govoriti e, o e, sredozemlju. Čuli smo da smo već govorili o tome, o Libanonu, ali nisam još do sada čuo da je itko govorio o Izraelu. Možda biste nam mogli nešto reći o tome. Kako vi gledate na odnose između Europske unije i Izraela i recite nam kako vidite odnose e, e koje bismo mogli ojačati imamo mm, mm, partnerski ugovor u okviru kojeg ima puno pregovora i što govorite o tome kako bismo to mogli ostvariti bolje kontakte sa, između Europske unije i Izraela? Hvala lijepa. Da, točno je da s Izraelom imamo sporazum o pridruživanju, imamo izvrsne trgovinske odnose s tom državom, a također jako puno surađujemo na velikom broju područja, primjerice područjima istraživanja i razvoja. To je vrlo značajno i moramo pokušati e, ojačati na svim tim područjima našu suradnju druge pak strane postoje implikacije vezano za mirovni proces na Bliskom istoku, odnose između Izraela, Palestine i okupiranih teritorija. U tom smislu nastavljam braniti liniju Europske unije, a to je da samo situacija s dvije države može biti jamac trajnog mira na Bliskom istoku. Nastavljam dakle u tom smislu ću raditi. To naravno nije moja prvenstvena nadležnost, već prvenstvena nadležnost Josefa Borela jer se radi o pitanjima e, sigurnosne e, politike i vanjske politike. Učinit ću sve da e, surađujemo s Izraelom, ali također ću pomagati i palestinske vlasti po pitanjima e, pomoći e, izbjeglicama ili druge vrste humanitarne pomoći koje pružamo. Vezano za financiranje e, jedne od organizacije u toj regiji pojavili su se problemi. Nadamo se da će se to ispraviti što je prije pomoći, promijeniti. Govorim ovdje o UNRI. Mi ćemo razgovarati s njima i reći da ćemo nastaviti financirati tu organizaciju samo kada se sve nepravilnosti isprave u potpunosti. Ali mi ćemo nastaviti i surađivati sa onima koji su na terenu. E, sada kolega Roysen, na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa. Imam e, pitanje za vas. Naime, da li se slažete da Izrael e, prijeti pritisak Irana i taj režim i da li mislite da postoji mogućnost u okviru vašeg resora da pridonesete poboljšanju sigurnosti Izraela i prijetnjama protiv Izraela. Na koji način želite poboljšati tu situaciju? Hvala, izvolite. Europska unija je uvijek stajala na liniji da ne prihvaćamo nikakve prijetnje sigurnosti Izraela. Budem li potvrđen na mjesto povjerenika, mi ćemo morati nastaviti slijediti tu liniju. Dakle, bilo kakve prijetnje, e, interne, eksterne, iznutra ili izvana, što se tiče Izraela, dakle, treba ih ne samo osuditi, nego i smanjiti. Po pitanju odnosa s Iranom, e, to e, nije u mom portfelju pa ću vam teško moći dati konkretan odgovor na to pitanje. Spreman sam međutim dati svu e, pomoć koju mogu unutar mog portfelja kako bih se zajamčila sigurnost Izraelu. Hvala lijepa. Lukas Mandel u ime Pučana. Pitanje koje vam želim uputiti odnosi se na Zapadni Balkan i to naročito na odljev mozgova na Zapadnom Balkanu. E, prije svega želim vam čestitati na imenovanju. Ne smijemo nikada zaboraviti da je privilegija e, služiti europskim narodima na takvim dužnostima. Drugo, Drago mi je da ste jasno naglasili kritike prema intervenciji, vojnoj intervenciji Turske u Siriji protiv Kurda. I e, mi e, dakle e, moramo imati određene odnose prema Turskoj. Imali smo negativnih iznenađenja proteklih tjedana, ali vi ste iznijeli vaše stavove. To je dakle povezano i s e, odljevom mozgova. Dobro obrazovani mladi ljudi sa Zapadnog Balkana odlaze iz e, e, odlaze u Europsku uniju, ali odlaze i u Tursku. Primjerice, mladi ljudi iz Kosova odlaze u Kosovo jer još uvijek nismo liberalizirali e, vizni režim sa tom zemljom. Dakle, što ćete vi napraviti kako biste spriječili odljev mozgova sa Zapadnog Balkana? Najbolji način za borbu protiv odljeva mozgova jest da se izgradi lokalno gospodarstvo koji može zaposliti mlade ljude iz tih zemalja. Kako bismo to izgradili nedostaje mnogo bitnih stvari. Temeljna infrastruktura, relativni razvoj tih gospodarstava, izravna strana ulaganja, a nedostaje također i konkurentan obrazovni sustav. Upravo iz tih razloga Europska komisija je već počela promicati i financirati visoko školstvo, a od ove godine i strukovno obrazovanje u toj regiji. Brojke su ovdje ključne. U prosjeku 40% stanovnika Zapadnog Balkana je otišlo iz tih zemalja. Radi se o mladim ljudima, obrazovanim ljudima koji bi mogli e, e, voditi to gospodarstvo. Mi moramo pomoći da se vrati kućama i u sljedećih pet godina moramo ojačati ekonomiju u tim zemljama. Naravno, ne na uštrb temeljnim pravima, pravnoj državi ili bilo kojem od naših temeljnih vrijednosti. Jer eh, niti jedna tvrtka iz Europske unije neće uložiti u e, susjednu državu čije je pravni sustav e, nepouzdan. Što se Turske ti, e, što se Kosova tiče, situacija je blokirana na vijeću, ali blokiran je i dijalog između Beograda i Prištine. Mislim da je ovo povijesna mogućnost da se nešto učini i ostvari mir između te dvije e, države, nadam se još ove godine. Dođe li do toga, riješit će se i pitanje viza. U međuvremenu moramo raditi na tome da olakšamo mogućnost putovanja za stanovnike Kosova. Hvala, dodatno pitanje. Ambiciozno je govoriti o tome da će do kraja ove godine doći do takvog rješenja. Ali vi ste spomenuli kako ćete surađivati s e, Jozefom, Josefom Borelom, ali isto tako ste rekli da ćete graditi mostove između vijeća i parlamenta. Što ćete učiniti kako biste uvjerili sadašnje francuske čelnike o e, tome da postupe drugačije po pitanju Zapadnog Balkana i što mi kao e, parlament mogu napraviti e, po pitanju takozvanog klastera za vanjske poslove vezano za visoko povjerenika Borela i vas kao povjerenika za proširenje. Ja sam e, sudjelovao na tim raspravama u vijeću, promatrao ih i ja sam e, uočio neuspjeh zbog toga što se istu situaciju tumačilo na različite načine. Moj će prioritet stoga biti da e, tumačenje država članica i komisije bude isto kada se radi o tome da se procjenjuju činjenice na terenu. E, htio bih da kada budemo odlazili na teren na razli, u različite misije, da uključimo i države članice, da zajedno odemo na lice mjesta, pogledamo kakva je situacija i zajedno je procijenimo kako bismo izbjegli još jedan neuspjeh. Na taj način e, ćemo uspostaviti bolju suradnju između država Zapadnog Balkana i Europske unije. A što se tiče vaše drugog pitanja vezano za čelnike e, Francuske, ne radi se samo o francuskim čelnicima, moram uvjeriti i e, čelnike nizozemske i danske. Ali rado ću to učiniti i e, od samog početka mog rada radit ću na tim pitanjima jer bez njih do toga neće doći. Hvala. U ime kluba zastupnika RINJU, Klemen Grosvelj. E, hvala. Izabrana predsjednica je rekla da će ovo biti geopolitička komisija. Da li to znači proširenje i je, je također jedna od geopolitičkih instrumenata što se tiče naše politike susjedstva Ili drugim riječima, kako ćete mm, različite antagonističke i kontradiktorne principe e, kombinirati. Mislim da možemo imati proširenje i moramo imati i e, temeljna prava i pravnu državu na Zapadnom Balkanu. Bez toga neće doći do proširenja. Ja ću raditi sa zemljama Zapadnog Balkana da se to ostvari, ali isto tako i s našim državama članicama. Htio bih da predpristupne zemlje shvate da se ne radi tek o načelu do kojega mi u državama članicama držimo, već da se radi o nečemu što je ključno za naš svakodnevni život. Jer to je potrebno za jedan društveni život bez kojeg oni ne mogu ući u značajne odnose s nama. I oni ne mogu e, povećati razinu povjerenja koja je potrebna da bismo im pozvali da uđu u Europsku uniju. Moramo im zato dati sve više prilika da sudjeluju u našim politikama, ali istovremeno ne smije se zaboraviti temeljne e, postavke i moramo ih postaći da na tome rade. U protivnom, kao što smo vidjeli u listopadu na sastanku vijeća, situacija će se ponoviti ali mi kažemo da europska perspektiva za njih nije promijenjena, međutim ona se može ostvariti samo budu li se svi ti uvjeti ispunili. Izvolite, dodatno pitanje, gospodin Grošelj. kandidatu. Htio bih čiti vaše mišljenje vezano uz IPU koja se do sada koristila na jedan vrlo kreativan način. Koristila se isto tako i vezano uz migracijsku krizu. Da li ćete mijenjati tu praksu tako da IPA postane dakle instrument predpristupne pomoći i da se pomogne tim zemljama dok se za migraciju koriste možda neke bolje instrumenti koji su na raspolaganju Europskoj uniji. Hvala lijepa. Jedna minuta za Odgovor? Da. Uz nove prijedloge za VFO jasno je da će se IPA koristiti samo kako bi se moglo pripremati za pristupanje, dakle izgradnja kapaciteta, vladavina prava i sva druga područja koja su ključna i koja treba razviti u tim zemljama. Imat ćemo još jedan drugi financijski instrument e, gdje ćemo imati dakle, sredstva za migracije. Dakle, neće biti nikakvog interferiranja. Dakle, to bi trebalo usvojiti i ovaj dom i ovo vijeće, pa onda neće doći dakle, do nikakvog interferiranja kada govorimo o IPI i djelovanju u području migracija. Hvala lijepa za naše kolege iz neovisnih kandidata. E, Marton Džengoši. Hvala lijepa. Ja bih htio čestitati gospodinu Varheliju što je došao tako daleko Vas je odabrala vlada stranka koja je djelovala već devet godina protiv vladavine prava. Zato imamo dakle postupak koji je pokrenut u smislu članka 7 koji može imati vrlo ozbiljne reperkusije. Fides gradi jednu stranku, politički sustak na taj način što ulazi u ministarstva a, Ministarstvo vanjskih poslova tu je nikakvo izuzeće. Vi ste poznati ovdje u Briselu kao vojnik Fidesa. Iako ste isto tako vrlo stručni, kakva jamstva nam možete dati u smislu da ćete biti nezavisni u pogledu Fidesa, gospodina Orbana, da ćete slušiti interesima europskih građana, a ne oligarha Fidesa? Kako možete očekivati od zemalja koja se nalaze u predpristupnim pregovorima i mm, očekivati to kad e, Nikola Gurevski afera ide protiv svih tih načela? Izvolite, imate dvije minute na raspolaganju za odgovor. Hvala lijepa na vašem pitanju, poštovani kolega u skladu sa ugovorima o osnivanju Europske unije. Svaki član komisije je imenovan od strane države članice i njene vlade i to u dogovoru sa e, izabranim predsjednikom. Tako je to i kod mene. Ja nisam član bilo koje političke stranke. Kako me onda možete definirati kao nekoga tko je ovdje kao izaslanik te stranke? Što se tiče afere Nikola Grojevski, sve što tu mogu reći je ono što je rekao glasnogovornik Europske komisije. A to je ono čega ću se ja držati u budućnosti. Kao što sam već nekoliko puta danas ovdje obećao, ja ću djelovati nezavisno i neću primati instrukcije od bilo koje države članice kao što sam i do sada činio dok sam e, radio u Europskoj komisiji. Neću primati instrukcije bilo koje institucije vlade, bit ću kolegijalan, bit ću dio e, kolegija. Što se tiče ove službe. A što se tiče ove afere, e, države članice odlučuju pitanjima vezano uz azil, e, dakle, a to je u nadležnosti pojedinih država članica. Stoga ja tu nemam nikakvih danjih komentara. Gospodin dodatno pitanje. Hvala lijepa i zahvaljujem na odgovoru. U ovom se slušanju se dovodilo pitanje vaša nezavisnost i to se više puta dovelo u pitanje. A izjava gospodina Orbana vezano uz Tursku i sastanak u Baku to potvrđuje. Dakle, idemo opet probati u Baku na e, vijeću, odnosno sastanku je gospodin Orban rekao da se Mađarska boli za ovaj važan portfelj u Europskoj komisiji koji će onda Mađarska iskoristiti kako bi mogla činiti usluge svojim prijateljima Azerbajdžanu i Turskoj i pokušati promovirati njihove interese. Što god da vi mislili o odnosima između Europske unije i Turske i Azerbejdžana, naravno da to dovodi do zabrinutosti da bi jedan premijer države članice se odnosio prema jednom povjereniku kao da je on lutka na koncu. Kako nam možete jamčiti da nećete pratiti njegove instrukcije? Odgovor na dodatno pitanje. Gospodin Dindeši, mogu samo ponoviti ono što sam već rekao članovi Europske komisije ne smiju primati instrukcije od bilo koje države članice ili neke druge institucije. Ja ću se držati tog pravila. Ja neću primati nikakve instrukcije. Mogu samo pratiti pravila i propise zabilježene u ugovorima o osnivanju Europske unije i to će me voditi u mome radu. Kada sam bio voditelj e, unutar Europske komisije, već sam dokazao svoju nezavisnost u pogledu bilo kakvih vanjskih utjecaja. Hvala. Sljedeće pitanje, gospodin Šider, socijaldemokrati, izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedavajući, gospodine kandidatu za dužnost povjerenika, želim se vratiti na pitanje koje je ranije spomenuto. Ja sam supredsjedatelj izaslanstva za Europsku uniju i Sjevernu Makedoniju tijekom vašeg mandata kao stalnog predstavnika Mađarske pri Europskoj uniji pod vodstvom Orbana je dakle upravo Mađarska dala gospodinu Gurevskom eh, utočište možemo reći i i pomoglo se dakle da netko pobjegne iz svoje zemlje kroz eh, odnosno korištenje mađarskog diplomatskog vozila. To nam morate pojasniti, posebno kada govorimo o vladavini prava. Stoga mislim da je politički to nekompatibilno dakle s vašim budućim položajem ako prihvaćate to što je učinila mađarska vlada. Stoga bih htio znati koje je vaše mišljenje u tom pogledu. Hvala, dvije minute maksimalno. kada govorimo o ovom konkretnom slučaju. Kao što sam objasnio svom mađarskom sugrađaninu, ta dozvola da se da azil pod dakle, zakonodavstvom Europske unije, to u nadležnosti države članice. Kao povjerenik, to nije ni dijelom mog portfelja. Međutim, neću dozvoliti bilo kakav vanjski utjecaj na mene, na moje aktivnosti. Dakle, unutar svog portfelja neću prihvatiti da mi bilo tko pristupa ili djeluje. Bilo da se radi o nekoj državi članici, o nekom instituciji, što bi dovelo do kršenja prava Europske unije i naših temeljnih vrijednosti i načela. Ja ću se držati tih pravila kroz svoj puni integritet, kao što sam to već činio kao državni službenik Europske unije. To će se dakle tako nastaviti i u budućnosti. Hvala lijepa. Dodatno pitanje, gospodin Šider. Moje dodatno pitanje, <laughs> budući da nisam zadovoljan vašim odgovorom, ne radi se dakle o zakonima Europske unije, već vladavina prava koja je povezana sa zemljama koje pregovaramo o pristupanju. Dakle, da li bi onda poradili na tome da Mađarska vrati Grujevskog Sjevernoj Makedoniji? Jedna minuta. Poštovani zastupniče, to nije unutar mojih nadležnosti. To je unutar nadležnosti povjerenika koji je odgovoran za migracije. Ja ne mogu pozivati na neko interno djelovanje. Ja sam sada odgovoran za vanjsko djelovanje Europske unije. Dakle, to pitanje bi trebali postaviti gospođi Sonson koja će biti odgovorna za migracije. Hvala lijepa. Sljedeće za Kinga Gal. Hvala lijepa. Gospodine Varheli, vidjeli smo da imate bogat profesionalan život, gotovo 25 godina radite sa e, pitanjem prava vezano za Europsku uniju. Čak ste i radili čitav niz godina za Europsku komisiju što biste vi tu naglasili, dakle, u pogledu doprinosa europskom projektu? Hvala lijepa, dvije minute. Kad bih trebao napraviti listu, dvije stvari bih tu zasigurno naveo. Kao prvo, to je pristupanje Mađarske Evropskoj uniji. Za mene osobno je to bilo nešto u što sam uložio e, i svoje studije, svoju karijeru. To je za mene bio jedan veliki uspjeh da nakon toliko godina smo se mogli vratiti u slobodnu Europu. I mi sa čitavim nizom kolega smo uistinu naporno radili na tome da to stvorimo. Kao prvo je to bila jedna mogućnost u daljini i potralo je deset godina od početka mog rada da stignemo u Europsku uniju. Za mene je to veliko postignuće i ponosan sam što sam mogao tome doprinijeti. I od tada radim na snažnjoj Europi. I to me vodi do drugog najvažnijeg postignuća, kako ja to vidim. A to je upravo ta e, zaštita zajedničkog europskog patenta to je bilo nešto za što, me Europska komisija posebno zaposlila. Jedan zadatak koji se smatrao nemogućim. Ali uspjeli smo. Smatralo se nemoguće u političkom smislu, jer nismo mogli dobiti jedinstveni stav u pogledu država članica, a potrebno je to. Ah, bilo je jako teško, jer je tu bio čitav niz e, ekonomskih interesa koji su bili uključeni i bilo je teško jer je to teška tema kada govorimo dakle i o ovom institucijskom i tehničkom e, smislu. Tako da sam jako ponosan e, na svoje postignoće i mislim da sam time doprinio Europskoj uniji. Kinga Gal, dodatno pitanje. Usprkos nekim pitanjima koje ste ovdje danas eh, dobili. Fokus je što biste vi radili kao povjerenik i mislim da ste nam vi tu vrlo jasno odaslali vaše poruke. Kako bi vi sebe opisali? Jeste li timski igrač? Jeste li timski igrač? Nemam izbora <laughs> nego biti timski igrač. Ako pogledate moju karijeru, Vidjet ćete da sam dobivao zadatke i dužnosti koje nisam mogao izvršavati sam. Tako da sam uvijek radio u timovima. Bilo da se radilo o mađarskoj administraciji, mojim ranim danima ili Europskoj komisiji ili stalnom predstavništvu. Čovjek ni ne može raditi bez jakog tima i ja sam uvijek bio ponosan na sve te timove u kojima sam ja radio i kojima sam mogao doprinijeti. Moj tim trenutno u stalnom predstavništvu je nešto na što sam vrlo ponosan. Imamo uistinu prave ljude na pravom mjestu koji mogu raditi pod pritiskom, koji mogu izvršiti teške zadatke, a opet djelujemo kao jedan. I po meni to je vrlo važno. Ne radi se tu o meni, koji predstavljam, dakle kao veleposlanik, stalno predstavništvo Mađarske, iako radim tamo, nego cijeli tim. Ja sam jako ponosan Hvala lijepa. Zaguje NGL. Stelios Koulogulu. Evo ovdje sam, ovdje sam. Idemo malo razgovarati o toj igri u pitanju nezavisnosti. Dakle, vas je predložila mađarska vlada i gospodin Orban da zauzmete ovo mjesto. I često su vas druge kolege pitali o aferi Grueski, nekim pitanje vezano uz mađarsku vladu i vi govorite ja sam nezavisan, ja sam nezavisan. Budući da ste nezavisni, zašto tu ne zauzmete stav vezano uz ta pitanja? konkretno. Dakle, pitanje Grujevski, dakle, azil, Sjeverna Makedonija i komentari koje je iznijela mađarska vlada. Pa nezavisni ste, zauzmite stav tu. Hvala lijepa. Izvolite, imate dvije minute na raspolaganju. Ja jesam zauzeo stav. Ja smatram svoj stav je da je to stav komisije na to pitanje. A stav komisije u tom pitanju je da davanje azila je u nadležnosti države članice. Ako sad malo pogledate u unatrag, to je ono što je komisija zastupala vezano uz taj predmet. Ja ću i dalje braniti taj stav. Dakle, što se tiče moje nezavisnosti, mislim da ću najbolje to dokazati time što pratim tu liniju Europske unije. I kao što sam objasnio, to nije unutar mog portfelja. Ne bi bilo u redu da ja sad izražavam svoje mišljenje o pogledu portfelja drugih kolega. To je protiv načela kolegijalnosti koje imamo u našem kolegiju. Dodatno pitanje, gospodin Kologlu dobro. U slučaju da unutar vašeg portfelja Mađarska zauzme stav protiv načela Europske unije, hoćete li onda zauzeti stav protiv mađarske vlade? Neću imati izbora, morat ću se ponašati na taj način i braniti vrijednosti Europske unije i liniju Europske unije protiv bilo koje vlade, bilo koje institucije, bilo koga. Hvala lijepa. Za socijaldemokrate Kati Piri, izvolite. Gospodin Varelji, kandidatu povjernika. dopustite da vam postavim sljedeće pitanje. Zadnjih pet godina bili ste povjerenik eh, Mađarske ovdje u Briselu i sigurno sam da vas se često pitalo za savjet eh, i od strane vlade koju ste predstavljali. Svi se mi ovdje pitamo zašto mađarske vlasti su toliko opsjednute time da dobiju portfelj Komisije za proširenje i susjedstvo, jer uloga Komisije eh, zahtjeva predanost europskim vrijednostima i mora biti Dakle, apsolutno nezamjerna. E, dakle, možete li nam objasniti zašto vlasti Mađarske su toliko zainteresirane za ovaj konkretni portfelj? Hvala. Hvala piri. Kandidat ima dvije minute za odgovor. Ovo je pravo e, trik pitanja jer ja ovdje nisam kako bi predstavljao mađarsku vladu, već sebe. Tako da vam ne mogu odgovoriti i reći zašto je to tako važan dosije za mađarsku vladu. No ono što vam mogu reći jest zašto i kako Mađar može dati svoj doprinos ovom portfelju i koje koja su to posebna saznanja i vještine koje Mađar može pružiti ovom portfelju. Kao što znam, znate i vi ste dakle mađarskog podrijetla i bliski smo toj regiji. Surađivali smo blisko s tom regijom. I Mađari imaju jako dobre odnos sa svim zemljama regije. Dakle, imat to na umu. Možda može proisteći neka vjerodostojnost iz istog pristupa i prijateljskog eh, stava prema svim tim zemljama. Stoga mislim da bi to moglo biti od koristi za Europsku komisiju. Hvala. Dopunsko pitanje, Kati Piri. Možemo nastaviti na mađarskom onda, ako ćemo se baviti mađarskim temama. Dakle, vi ćete biti taj koji treba provjeriti da li je sustav neovisno, da li su mediji neovisni, da li se zemlje kandidati bore protiv korupcije. Što mislite, dakle, zemlja koju najbolje poznajete, Mađarska, da li Mađarska pruža dobar primjer na tim područjima? Gospodin Varhelji, izvolite, imate jedan minut. Nije moj, nije na meni da procjenjujem i ocjenjujem eh, ponašanje Mađarske na polju vladavine prava u komisiji. Tu ćemo imati barem dvije osobe, gospođu Jourovu i gospodina Rendersa. Ako se ne varam, dakle, ta dva povjernika bit će nadležna za takve ocjene i bilo bi samo korektno i kolegijalno ako bih prepustio ta pitanja njima. Dakle, njima trebam prepustiti tu ocjenu. Oni će biti ti koji će biti u stanju to ocijeniti, oni će to napraviti. Hvala. Sljedeće pitanje postavlja je predstavnica zelnih Tineke Strik. Hvala. S obzirom na značaj e, rada na proširenju, budući povjerenik mora biti jako vjerodostojan, njegov, njegovi stavovi neupitni. Gospodine Verhelji, u, svom u svojim pisanim odgovorima rekli ste da ne treba e, se postavlja pitanje između nacionalnog i europskog interesa noć. Postupak po članku 7. pokazuje da ponekad to nisu stvari koje se daju pomjeriti. Predstavljajući Mađarsku, zanijekali ste svaku, svaki od zaključaka izvješća Europskog parlamenta iz izvješća s Argentini od prošle godine i čak e, ste rekli da Orbanova pobjeda ne predstavlja nikakav problem za vladavinu prava. Dakle, gospodin Varelji, osuda vaše zemlje i da li to osuđuje vaš e, način razmišljanja i ocjenjivanje država kandidata? Ukoliko tome nije tako, kako nam možete dokazati da tome nije upravo tako i da kriteriji iz Kopenhagena neće biti zamijenjeni kriterijima iz Budimpešte? Kandidat ima dvije minute za odgovor. U uvodnom govoru Rekao sam kako je potrebno napraviti sintezu između nacionalnih interesa i imati europske interese. I rekao sam da jedni ne isključuju druge. Moji pristup i moje iskustvo uvijek su bili takvi da su europski interesi uvijek utemeljeni na interesima država članica. I umjeće ovdje upravo je da se nađe zajedničko tlo koje će biti prihvatljivo za sve. U područjima na kojima ja trebam raditi, ne mogu raditi bez, skoro u svim slučajima, jednoglasne podrške svih država članica. Dakle, morat ću to imati na umu kada budem radio, naviknut sam na to, jer dosije koji sam vam spominjao, dosije na kojem sam radio u komisiji, zahtijevaju upravo isto. No, ne bojim se donositi odluke vrijedne, i te odluke su jasne, odluke o vrijednosti jasne su u kriterijima iz Kopenhagena. Ti kriteriji ne mogu biti dovedeni u pitanje, razvodnjeni ili prošireni od strane jednog povjerenika samog. Ja nemam te ovlasti i ne želim imati takve ovlasti. Kriteriji iz Kopenhagena i dalje su temelj svakog budućeg postupka proširenja. Ja ću se starati da oni budu u potpunosti ispoštovani u svim e, slučajevima slučajima proširenja. Hvala, gospođo Strik. Imate li dopunsko pitanje? S obzirom na vašu odanost e, mađarskoj vladi do sada, dopustite da pokušam dobiti od vas malo uvjerljiviji odgovor. Dakle, evo da testiramo vaš odgovor. Mislite li da neka država koja opresivno djeluje na oporbu skoro u potpunosti kontrolira nacionalne medije, primorava suce da idu u prijevremenu mirovinu i ograničavaju akademske e, e, slobode, e, ugrožava ugrožava manjine, da li, da li takva zemlja ispunjava kriterije za pridruženje Europskoj uniji? Minut za odgovor, izvolite. Ukoliko bi bilo koja zemlja koja je na popisu zemalja kandidata bila u takvoj situaciji i imala takve probleme, naravno da ne bih mogao dobiti podršku država članica da se dopusti takvoj pristupnoj zemlji da uđe u Europsku uniju. Dakle, moj rad temeljit će se na radu mojih prethodnika i želim ostvariti potpuni demokratski sustav na Zapadnom Balkanu sa neovisnim e, sudstvom, e, sa borbom protiv korupcije, neovisnim demokratskim institucijama, ravnotežom, odnosno trodiobom vlasti i svim onim što je potrebno u okviru proširenja. Dakle, budite sigurni da su to načela koji ću se držati kada se budem e, kada budem surađivao sa prisutnim zemljama. Hvala, gospodine Hrelji. Sada prelazimo na Renew. Gospodina, gospođa Van Vize. Hvala kandidatu. U von der Leyen izjavila je u svom mandatnom pismu, vašem mandatnom pismu, da ćete blisko surađivati s irskim predstavnikom e, na odnosima sa Turskom. Spomenuli ste Tursku u svom pismenom odgovoru, no pregovori, pristupni pregovori su stali, zastali sada i ne razmatra se nikako eh, otvaranje novih eh, poglavlja. U međuvremenu Turska sve više udaljava od Europske unije. Uvjeti za pridruženje su poštivanje zajedničke vrijednosti Europske unije i predanost promoviranju istih. Kao što smo čuli, eh, ti kriteriji podrazumijevaju stabilnost institucija, jamstvo demokratičnosti, vladavine prava, ljudska prava i poštivanje poštovanje i zaštitu manjina. Konkretno, u vezi s ovim kriterijima, koje korake biste htjeli da Turska poduzme prije nego bi kriteriji, odnosno pregovori za proširenje, pristupanje mogli ponovo početi. Hvala. Kandidati, izvolite odgovoriti na ovo pitanje Turskoj. Moramo surađivati s Turskom u sveobuhvatnom dijalogu. Naravno, s tim na moramo i dalje inzistirati na svojim e, brigama. Dakle, bilo da se radi o slobodi medija, neovisnosti sudstva, zatvaranju novinara ili pak e, zadovanju po pitanju vladavina prava. Dakle, te teme treba riješiti ne samo u predpristupnom kontekstu, već i u širem kontekstu, jer naravno to im utječe na naše odnose s Turskom. No, ne smijemo zaboraviti na naše interese koji nisu samo ti, a tu mislim i na Carinsku uniju i na naše odnose suradnje glede migracije. Dakle, moramo imati uravnotežen pogled na stvari, a da pritom ne žrtvujemo nikakve temeljne vrijednosti načela koja treba braniti i trebamo nastaviti braniti u suradnji s Turskom. Dijalog je važan u odnosima s Turskom jer bez dijaloga imat ćemo sve manje i manje utjecaja u odnosima na Tursku. Na primjer, govoreći utjecaj, utjecaj je jako važan kada se govori o IPA financiranju. Nisam dobio pitanje s tim u vezi, ali bih ipak htio nešto reći o tome. Naime, znam da je ovo važna tema za ovaj dom eh, koji ima čvrst stav glede eh, otkazivanja, punog otkazivanja e, IPA fondova Turskoj. Ja bi bio donekle obazriviji u tom pristupu, jer to je već srezano sa 600 milijuna na 250 milijuna e, i naša namjera da to dodatno e, režemo i spustimo na oko 130 milijuna, no to je sama jezgra našeg financiranja, a to financira civilno društvo. Ako uskratimo sva ta sredstva, onda ćemo biti isključeni iz turskog društva. Dakle, moramo nastaviti, moramo nastaviti surađivati. Dopunsko pitanje, gospođo von Vize. Hvala. Možete li nam dati neke jasnije primjere iz vašeg vas tog pregovaračkog iskustva sa predpristupnim zemljama eh, na temu ovih vrijednosti, napose mislim na vladavinu prava i zaštitu manjina? Gospodine Verhelji, izvolite imati jedan minut. Ovo je teško pitanje jer ja nisam još e, upravljao pristupnim pregovorima sa bilo kojom od tih zemalja. Ja sam bio predstavnik jedne od država članica. No u svakom slučaju u takvim razgovorima kada ocjenjujemo učinkovitost e, država kandidata temeljne vrijednosti su stvar koju treba ocijeniti i naravno u našem susjedstvu možemo se samo sigurno osjećati ukoliko su te temeljne vrijednosti ispoštovane, zaštićene i trajno zastupljene. I naravno podržane od strane institucija. Dakle, ja bih se zalagao da se u tim zemljama ne samo uvedu zakonodavne mjere, već da e, se učini da to sve doista funkcionira za cjelokupno stanovništvo. Hvala gospodine kandidatu. Zaključno pitanje. Gospodin Galer ga postavlja u ime Europske pučke stranke. Izvolite. Najljepša hvala gospodine kandidatu za mjesto povjerenika. Moje pitanje o Turskoj je već upravo postavljeno i vi ste odgovorili na nja. Dakle, što se tiče aj, vi, se slažete očito sa e, stavom Pučana da treba nastaviti financirati civilno društvo i zadržati sudjelovanje Turske u programa poput Erasmus Plusa. Dakle, hvala vam na tom e, stavu koji se poklapa sa stavom Evropske pučke stranke. Sada bih prešao malo na Zapadni Balkan. Kako bi se zadovoljile brige nekih država članica koje se tiču početka pristupnih pregovora za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, pitam se da li biste primijenili kriterije iz Kopenhagena na način da se svaku zemlju ocjenjuje prema njenom vlastitom, njenim vlastnim zaslugama i pitam se da li bi metodologija biti takva da se ne pristupa u paketu već svakoj državi zasebno. I isto tako treba imati na umu i nedavno nazadovanje. Dakle, e, kako bi se dobilo jednoglasnost e, u vijeću, da li biste smatrali barem da se treba zadržati ovaj polet i da se pregovara barem s jednom ili dvije zemlje? Hvala gospodine Galer, gospodine Verhalji, dvije minute. Ovo je jako teško, a strateško pitanje istovremeno. Odgovor i sljedeći. Dvojaki. Kao prvo, mislim da nijedan e, pristupni postupak ne može biti vjerodostojan bez e, načela e, vlastitog vlastitih zasluga. Dakle, bez ostvarenja ne smo, nema ni, ni hvale i toga se moramo držati. Možemo doći do ključnog prelomnog trenutka u kojem bismo mogli imati jednu ili dvije ili tri zemlje kandidatkinje koje mogu ispuniti sve preduvjete. Ja nemam tu nikakvih predrasuda. Ako je jedna, onda je jedna. Ako su dvije, dvije, tri, tri. No, ne smijemo nikoga spriječavati da to naprave i najveći mogući poticaj koji možemo dati nekome jeste da ukoliko oni daju svoj doprinos, mi ćemo dati još veći doprinos. Dakle, da, moguće je, moguće je e, odustati od pristupa e, grupe, dakle svi ili ništa, ali moguće i da se ostane pri tom. Druga stvar jeste politika, odnosno geopolitika Balkana. Balkan je jako osjetljivo područje i naš posao pet godina treba biti stvaranje dugoročnog prosperiteta, dugoročne stabilnosti i demokracije. Sad, naravno, donijeti odluku da će samo jedna ili dvije države ići dalje može imati izravne posljedice. Dakle, kada razmišljamo o tome, moramo i ovaj drugi aspekt imati na umu, negdje u prikrajku. Hvala, dopusko pitanje, Mihael Galer. Hvala, naravno, ne možemo predvidjeti ništa, nismo proroci, ne možemo znati kakva će situacija biti kroz pet godina, ali ako biste vi sad trebali odlučiti s koliko zemalja mislite da bismo mogli početi pregovarati? Evo, nemam nikakvih zabluda, gledam koliko je godina po, bilo od početka pregovora s Hrvatskom e, do ulaska, osam godina je prošlo, no možda ćemo imati e, pred, pred, nama pet godina pregovora bez pristupa, ali što mislite, kakva je e, što bismo mogli napraviti? I uključujemo ovdje i, i susjede na istoku, tri najambicioznije zemlje, dakle, možemo li nešto drugo ponuditi osim e, e, samog, dodatnog sudjelovanja u produbljenom e, i sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini. Izvolite, imate jedan minut. Hvala, pokušat ću odgovoriti u jednoj minuti, ali dobio sam puno pitanja. Evo, za pet godina moja vizija bit će da imamo puno razvijeniji Zapadni Balkan, mir između Kosova i Srbije, punu liberalizaciju viznog režima s Kosovom i slobodu putovanja i pristupne pregovore koji su jako uznapredovali e, sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, možda blizu zaključivanja i trebamo imati Srbiju koja je spremna e, pristupiti Europskoj uniji. To bi bio moj san za kroz pet godina. Možda to zvuči donekle preambiciozno, ali bez ambicija nema ni ostvarenja. Dakle, to je moj san za kroz pet godina. A kada govorimo o istočnom partnerstvu, moj pristup istočno, zemljama istočnog partnerstva, osobito ovim trima sa e, produbljenom sveobuhvatnom sporazumom o slobodnoj trgovini, dakle DCFTA, jest da ako oni mogu više učiniti, mi smo tu i mi ćemo biti spremni još više. Dakle, trebamo ih uključiti u, naš, e, u svoj svakodnevni život kroz digitalni sektor, zeleni plan, imamo ogromne potencijale za tu regiju ili, tra, ili promet i energiju. Kolege, dopustite da vam svima zahvalim eh, na postavljenim pitanjima, dopustite da zahvalim i kandidatu za mjesto povjerenika na odgovorima. Gospodin Verhelji, sad vam ponovno dajem riječ za kratko u zaključnu izjavu do pet minuta može trajati. Izvolite, imate riječ. Hvala svima na ovoj otvorenoj i iskrenoj razmjeni mišljenja. Jasno ste izrazili vaše prioritete po pitanju profelja, proširenja i politike susjedstva. Također ste jasno rekli što od mene očekujete, budete li me potvrdili za dužnost povjerenika. A sada na kraju naše rasprave uvjerio sam se da su naši ciljevi vrlo e, isti moramo ojačati postupak proširenja i ojačati uvjerljive europske perspektive za Zapadni Balkan. Moramo na kratki rok omogućiti opipljive rezultate za ljude iz naših susjedstva, za njihov svakodnevni život i ekonomski razvoj. Na taj način ćemo mi imati i veću ulogu i veći manevarski prostor. Moramo osigurati sredstva u sljedećem vfo kako bismo mogli na taj način ostvariti naše ciljeve. E, svi ciljevi moraju biti u potpunosti u službi naših e, vrijednosti i interesa. Bez obzira radilo se o Turskoj, Zapadnom Balkanu ili Južnom susjedstvu. Uvjeren sam da je to od izvrstan temelj za zajedničku suradnju. I radujem se što ću surađivati s Europskim parlamentom, a pona osob sa članovima ovog odbora. Naša je uloga komplementarna po mom mišljenju. Vi imate odnose sa parlamentima tih država i ja ću vam računati na vas, na vašu potporu, Ja dat ću vam sa s moje strane svu potporu koja vam je potrebna da učinkovito radite. I zaključno, e, govorimo o, osvrnuo bih se na obljetnicu koja je i kako utjecala na oblikovanje svijeta u kojem danas živimo. Prije 30 godina pao je Berlinski zid 9. studenog i otvorio je put za ponovno ujedinjenje Njemačke i Europe. Europski su e, čelnici bili hrabri i prihvatili taj izazov. Niti je bilo lako, niti se to e, činilo e, onome što treba napraviti. Mnogi su ukazivali na opasnosti, pokušali usporiti te događaje. Međutim, povijest je pokazala da su oni bili u krivu a danas smo svi zahvalni onima koji su to omogućili. Danas mi znamo da je srušiti zid i širiti demokraciju, blagostanje i pravnu državu kroz ujedinjenu Njemačku, ujedinjenu Europu bio ispravan cilj. To je ogroman uspjeh. Ali nismo svejedno još došli do kraja našeg puta. Moramo nastaviti širiti demokraciju, blagostanje i pravnu državu u sve dijelove našeg kontinenta, u njegovo središte, na Zapadni Balkan. To je naš i njihov interes. Imamo povijesnu odgovornost da u ovom mandatu uspostavimo dugotrajni mir, stabilnost i blagostanje za regiju koja nije bila u toj situaciji već dugo nećemo propustiti taj povijesni, e, tu povijesnu mogućnost. Kako bismo se za 30 godina osvrnuli na današnji trenutak i reći mi smo ponosni e, ljudi koji su radili na tome i odradili smo našu ulogu. Dakle, ljudi e, i te države moraju ući na osnovi svojih želja i na osnovi njihovih zasluga a ja ću rado biti vaš partner na ostvarivanju tih ciljeva. Hvala. Dame i gospodo, želim čestitati gostu koji je došao na naš današnji sastanak. Hvala kolegama na vrlo zanimljivim pitanjima, hvala kolegama što su se pridržavali vremena kojim je bilo ograničeno. I još jednom u ime našeg odbora. Hvala Oliveju Varheliju što je bio s nama gotovo tri sata i odgovarao naša pitanja. Zaključujem ovim saslušanjem.